Dakle, ako mi dopustite, danas želimo pozdraviti jednu posebnu gošću na našem sastanku, kao i njeno izaslanstvo. Iako nam je drago što je s nama danas ministrica Brazila za poljoprivredu i izaslanstvo Brazilskog parlamenta. Ovo je vrlo poseban sastanak. Naime, znamo za velika postignuća i brzi razvoj Brazila. To je jako važno i za odnose Brazila s Europskom unijom. Iz tog razloga još jednom izražavam zahvalnost i srdečno pozdravljam ministricu u odboru za poljoprivredu Europskog parlamenta. Izražavam vam dobrodošlicu gospođo ministrice Abreu. Kao što sam već rekla, s nama je i jedno izaslanstvo, velika skupina brazilskih parlamentarnih zastupnika – tu je i veleposlanik Lemos. E, senator Anastasio, senator Martins, Filio Abreu, gospodin Kaleto, zastupniku Europskom parlamentu, zatim ostali članovi izaslanstva, a tu je i njegova ekscelencija, veloposlanik Mačado. Dobrodošli. pozdravam i sve ostale goste, nadam se da ćete mi oprostiti što ne mogu sve pozdraviti pojedinačno. i s nama su kao gosti neki predstavnici Europskog parlamenta. Izražavam svima srdečnu dobrodošlicu. Kao što sam već rekao, ministrica je izrazila želju tijekom posjeta u Europskoj uniji da se susretne i s odborom za poljoprivredu Europskog parlamenta. Znamo da su naši odnosi važni, to već znamo. Trgovinski odnosi se tu trebaju spomenuti, ali i jaki odnosi u području poljoprivrede. Tu je i brazilski izvoz, dakle ima puno toga o čemu možemo razgovarati, čini mi se. Još jednom vam izražavam dobrodošlicu i lijepo vas molimo da nam se obratite, gospođo ministrice. Nakon toga će nam se obratiti koordinatori klubova zastupnika, a potom postoji mogućnost postavljanja pitanja za zainteresirane zastupnike. Trebamo krenuti jer vremena nemamo previše. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Hvala na svim ovim komplimentima. Hvala na riječima dobrodošlice i želim se zahvaliti svim zastupnicima i članovi ovog odbora koji je jako bitan ne samo za Europsku uniju, već isto tako i za zemlju s koje dolazim, Brazilu. Ja također želim pozdraviti sve stručnjake i zastupnike Europskog parlamenta Želim naglasiti da smo već prisustvovali sastanku u Parizu. Danas smo u Briselu, imamo priliku razgovarati sa vama. Sa mnom je Jana Melija koja predsjedava odborom za poljoprivredu Senata i Ira Žab koji predsjedava e, domom zastupnika. Senator Lazio Martins iz Kio Grande de Sul senator Dantanio koji predstavlja jednu od država Santa Katarina i također se želim zahvaliti poslaniku, odnosno gospođi Veri Martins na prijemu u Briselu kao i svim drugim članovima izaslanstva, a i tehničkom osoblju. Gospodine predsjedniče Odbora za poljoprivredu, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo Veliko zadovoljstvo mi je govoriti pred odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj kao ministrica poljoprivrede Brazila. U nekoliko riječi bih vam htjela reći kakva je moja vizija e, brazilske poljoprivrede i e, industrijske proizvodnje. Svaka zemlja ima legitimne interese, ali kada govorimo o poljoprivredi, ključno pitanje je proizvesti onoliko proizvoda koliko je nužno za svo stanovništvo i svi ti proizvodi moraju biti pristupačni stanovništvu, a već 20 ili 30 godina usprkos gospodarskom rastu bogatih zemalja i manje bogatih zemalja primijetili smo da se da smo uspjeli smanjiti siromaštvo u svijetu. Nikada do sada nismo vidjeli takve napretke, no međutim primijetili smo da još uvijek postoji krajnje siromaštvo i da još uvijek neki stanovnici nemaju pristup e, tržištu rada. Ali ovaj napredak koji je postignut predstavlja veliki izazov za poljoprivrednu industriju. U većini zemalja korištenje poljoprivrednog tla je dostiglo svoje e, krajnje granice i jedino ukoliko povećamo poljoprivrednu površinu moći ćemo povećati i proizvodnju zbog toga što stanovništvo se sve više i više povećava. 2050. godine imat ćemo više od 2 milijarde potrošača i stanovnika. Znači da tu postoje stvarne potrebe koje su pred nama. Moramo proizvoditi više i bolje proizvoda koji će biti kvalitetni i pristupačni svima. Ukoliko ne budemo uspjeli zajamčiti opskrbu hranom na svijetu doći će do velike neravnoteže i to u onim regijama koje su najranjivije. Brazil kao i druge zemlje mogu, može dati velik doprinos povećanju poljoprivredne proizvodnje. Kao što znate mi imamo površinu od 8 miliona kilometara kvadratni što je ogromno, ali samo 20% te površine se koristi u poljoprivredne svrhe. Ako uzmemo u obzir infrastrukturu i gradove koji predstavljaju 11% naše površine, samo 61% površine Brazila preostaje kao neiskorišteno tlo. I tu naravno moramo poštivati sve okolišne kriterije ukoliko želimo koristiti ovo tlo. Znači da postoji ogroman manevarski prostor za povećanje proizvodnje ukoliko želimo iskorištavati e, dodatne površine, a isto tako možemo povećati proizvodnju na onim površinama u kojima se ne koriste svi dijelovi površina, na primjer ukoliko ima dosta pašnjaka. Brazil spada među najveće proizvođače na svijetu u Sjedinje američke države, Kinu, Indiju i Rusiju. I u Brazilu se povećala proizvodnja od 70. godina kada smo počeli sa našom poljoprivrednom reformom. Mi smo uspjeli povećati poljoprivrednu proizvodnju koja je stabilna u posljednjih 20 godina, a to nam je omogućilo da 50 milijuna hektara posvetimo samo proizvodnji, na primjer, pšenice. I na taj način smo uspjeli povećati tu proizvodnju. S obzirom na sadašnje uvjete, ukoliko oni ostanu ovakvi kakvi jesu, u budućnosti ćemo povećati za 50 milijuna tona našu proizvodnju eh, i 11 milijuna tona proizvodnju eh, svinskog mesa i drugog mesa a da samim tim ne moramo krčiti šume. Naša proizvodnja je kvalitetna i poštujemo okolišne mjere, na primjer Amazonija i površine oko Amazonije su zaštićene a istovremeno štitimo šume, ne želimo krčiti šume kako bi se tlo koristilo u poljoprivredne e, svrhe i 21% sadašnjih površina koje se nalaze u Amazoniji ili u blizini e, su površine koje su zaštićene i na kojima se koje se ne mogu koristiti u poljoprivredne svrhe. Naravno, postoje određena područja kojima su se šume morale krčiti. To je bilo u prošlosti. Ali danas uspjevamo održati 50% površina. Naša konkurentnost e, proizlazi iz e, tehnoloških istraživanja i inovacija koje su nam omogućile stvoriti poljoprivredu koja je prilagođena tropskim područjima a sve to u koriste međunarodne trgovine. Na taj način možemo i našim potrošačima ponuditi kvalitetnije proizvode i možemo imati pristup drugim tržištima i možemo koristiti resurse za produktivne aktivnosti. Na taj način povećavamo e, naš, našu dobit, a e, postajemo i konkurentniji u međunarodnoj trgovini. Međunarodna trgovina može i približiti E, narode i tu možemo zapravo ući u e, jedan začarani krug u korist i Brazila i drugih zemalja sa kojima trgujemo kroz sporazume o slobodnoj trgovini i sa e, Europskom unijom i sa drugim zemljama. To je ključno i zbog toga se mora raditi na razmjeni roba i usluga i lakšem pristupu drugim tržištima. Ja sam početkom ovog tjedna sudjelovala na 83. sastanku e, organizacije za međunarodne epizotije, a Brazil sa državom Santa Katarina su na tom sastanku dobile jednu nagradu upravo o poštivanju ovog načela u Brazilu postoji 18 regija u kojima nije bilo prisutna, nije bila prisutna svinska kuga. I smatramo da Brazil zbog toga može služiti kao primjer drugim zemljama. Mi se nadamo da će svinsko meso koje je međunarodno priznat to e, biti meso koje će imati pristup i europskom tržištu. Također želimo potpisati sporazume sa sanitarnim vlastima Europske unije kako bi se zajamčilo uzajamno povjerenje. I također bismo htjeli potpisati veterinarski i sanitarni ugovor između Brazila i Europske unije kako bismo mogli olakšati razmjenu e, dobara između Brazila i Europske unije. To će nam omogućiti e, da ojačamo trgovinu, naročito to vezano uz svinsko meso i druge proizvode životinskog podrijetla. Znajte da e, je e, Brazil zemlja u kojoj imamo dosta poslovnih subjekata i ti poslovni subjekti poštuju pravila slična onima koje postoje u Europskoj uniji. Postoje naravno određeni sektori u kojima postoji nepovjerenje vezano uz trgovinu, no međutim to nepovjerenje nije opravdano. Znamo da gospodarstvo mora raditi na uklanjanju prepreka. Danas postoje univerzalne vrijednosti u e, trgovini koje se moraju poštovati, naročito to uz pomoć novih tehnologija. Tu se mora raditi na uklanjanju e, nacionalnih granica. Moramo raditi na svjetskom tržištu i ako želimo napredovati morat ćemo se boriti sa preprekama koje su pred nama vezano uz e, trgovinu. Nadam se da će ova moja poruka biti sasvim jasna. Brazil traži da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 a da e, poljoprivredna trgovina bude u potpunosti uključena u sve e, trgovinske sporazume te da se o tome govori i u Dohi. Naravno, Brazil se neće zadovoljiti samo jednim e, minimalnim trgovinskim sporazumom koji se tiče poljoprivrede. Mi želimo postići još više. Brazil pokušava uspostaviti regionalna partnerstva kako bi ojačala svoje gospodarstvo i trgovinu. U Brazilu cilu. E, mi dajemo prioritet e, trgovinskim sporazumima koje sklapamo sa Europskom unijom i spremni smo zaista surađivati sa vama kako bi se takvi e, sporazumi potpisali što prije, naročito vezano dakle uz poljoprivredne proizvode. Poljoprivredni protekcionizam može E, dovesti do toga da e, nemamo dovoljno poljoprivrednih proizvoda na svijetu sa strašnim gospodarskim e, i gospodarskim posljedicama i posljedicama po čovečanstvo. Zbog toga moramo ići ka ostvarenju suvremenih ideja moramo raditi na ujedinjenju naroda koji su se sukobili stoljećima. Mi smo do sada uspjeli postići nešto što je prije bilo nemoguće, a to je ono što osjećam svaki put kada se nađem pred vama, vama koji ste europski građani i e, hvala vam što ste me saslušali. Dziękuję minister. Hvala vam lijepa gospođo ministrice na ovoj prezentaciji i na vrlo sadrženom doprinosu. Istodobno ove riječi o Europskoj uniji eh, je lijepo čuti jer predstavljaju najljepši oblik suradnje. To nam je jako drago i zadovoljni smo zbog toga. Što se tiče naših odnosa i onoga što smo o tome čuli od vas, kao što sam već rekao, najprije ćemo čuti što nam imaju za reći koordinatori. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vama, gospođo ministrica Breu, što ste ovdje u Europskom parlamentu u odboru za poljoprivredu. E, Drago mi je što sam deset godina u Njemačkom parlamentu bio predsjednik e, skupine prijateljstva između Brazila i Njemačke. I naravno, postavlja se i pitanje koje je to veliko prijateljstvo koje nas povezuje. U veljači sam bio u Brazilu, a prvi puta sam u Brazilu bio 1988. i E, mogu vam reći da vam čestitam, naime od tada se u Brazilu puno toga pozitivnoga dogodilo. 1988. sam već mogao utvrditi e, koliko e, su velike promjene u samoj prirodi u negativnom smislu, a danas vladaju tamo sasvim drugi uvjeti. U to sam se i uvjerio u veljači kao što ste i sami rekli, 61% Brazila je još uvijek prašuma, odnosno e, biotopi i mogu reći kada e, avionom putujemo u Brazil, nije riječ samo o uništenoj, uništenom krajoliku. Kad kada se naime samo to može čitati u Europi. Tamo gdje sam ja bio, a to Grosu, oko 700 hektara se ne dira, a što se tiče preostalog područja, koje mi je poznato već 26 godina, danas su tamo bolji uvjeti proizvodnje nego što je to bilo ranije. Dakle, poljoprivrednici se trude da njihove površine i dalje donose urod. Naravno, što se tiče e, suradnje, za to moraju biti spremne obje strane. Već u prošlosti sam utvrdio da je to jako teško, a i sami ste to rekli, da nešto izvezemo u Brazil. Tu postoje e, velike e, barijeri, velike barijere i mm, mislim da kada je riječ o izvozu nekih lijekova da je to trajalo nekih četiri mjeseca čini mi se da je to nešto što se ne smijemo dopustiti i jednostavno obje strane se moraju truditi da se ukinu te trgovinske barijere. Što se tiče pak naših problema u Europi na području poljoprivrede, to je manje brazilski problem. Naime, djelomično našim poljoprivrednicima postavljamo visoke standarde koje moraju zadovoljiti, a onda kažemo da i preostali svijet te standarde mora ispuniti. Ne želim previše trošiti vaše vrijeme, ali samo želim upozoriti na ono što sam nedavno ovdje rekao, a to želim ponoviti i sada, kada je s nama brazilska ministrica poljoprivrede, kada sam imao 25, kada bi mi bilo 25 godina i da se odlučim za pisanje za e, posao poljoprivrednika, odlučio bih otići u Brazila. Danas sam već za to prestar, pa vam želim eto ugodan boravak u Europskom parlamentu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo i na ovom osobnom doprinosu. Bez obzira na sve možete ipak otići do Brazila. Hvala vam lijepa. Gospodin De Castro, bivši predsjednik i ministar u Italiji. Hvala. E, u ime mog kluba zastupnika Europskih socijalista i demokrata e, i ja želim srdačno pozdraviti i zažeti dobrodošlicu ministrici Katija Breu i hvala na lijepim riječima. Sasvim sigurno pitanje e, sigurnosti prehrane je veliki izazov u današnjem svijetu jer svjetsko stanovništvo se povećava i potrebno je nahraniti sve više usta a e, rast koji smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina u vašoj zemlji, vidi se da ste postali čelnici e, i glavni izvoznici mnogih poljoprivrednih proizvoda, među ostalima i oni koji se u veliku uvoze u Europu, primjerice soju. Postoji još nešto što se po prvi puta eksperimentiralo u vašoj zemlji. To je E, program Fonzero e, gdje se glad u Brazilu smanjila. Po prvi puta to nije bio isključivo predmet socijalnih politika. Često se govori o tom izvanrednom projektu, ali se često ne govori o tome da nisu bile toliko socijalne politike, već poljoprivredne politike koji su omogućili taj izuzetan rezultat, a to možemo svjedočiti ovih dana na e, svjetskoj izložbi u Milanu. Hvala lijepa i bio bih e, vam zahvalan da čujemo još par pojedinosti o tom važnom programu u vašoj zemlji. Hvala vam lijepa. Hvala vam i na tome što ste se pridržavali vremenskog ograničenja. Gospodin Vojčahovski. Izvolite, dvije minute. Isto gospodina Nikolsena. Hvala vam lijepa. Kratko ću to pogledati. Ne. Gospođa Miller. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, hvala vam lijepa. Izgubili smo mikrofon. Sve u redu? Da, ja sam bila u Brazilu 2012. s jednim izaslanstvom iz Njemačke i bila sam vrlo impresionirana zbog intenzivne poljoprivrede i iskorištavanja tla i to na održiv način. Međutim, istodobno je i e, puno pašnjaka i biotopa koji su očuvani. Unatoč tome u Njemačkoj se uvijek vodi E, rasprava o deforestaciji, o, gen, e, o genetskim modificiranim organizmima koji se uzgajaju, a sasvim konkretno imam nekoliko pitanja. Soja koju uvozimo je u velikoj mjeri genetski modificirano sjeme koje se uzgaja. Koliko površina u Brazilu još ima gdje se upotrebljava tradicionalno sjeme, dakle ono koje nije genetski modificirano. Naime, upravo u Bavarskoj imamo jednu suradnju s Bavarskoj, s, s Brazilom, a tamo nam je priopćeno da e, dobivamo soju koja nije genetski modificirana, nego je tradicionalno uzgojena još nešto što je za mene iznimno bitno, naime rekli ste istraživanje i razvoj. Kada smo tada bili u Brazilu, onda su nam poljoprivrednici rekli da na e, temelju e, istraživanja i razvoja zapravo su prisiljeni od strane e, države da se vrate na sjeme koje ima viši prinos i koje je genetski modificirano. Drugo područje na koje se želim kratko osvrnuti su pregovori vezano uz TTIP, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Sjedinjenih američkih država. Mislite li da, za, da su tu mogući nedostaci za brazilske proizvođače i kako e, gledate taj sporazum u svjetlu e, sporazuma u okviru Merkosura? Hvala vam lijepa, izvolite. Hvala. Gospođo ministrice, želim vam čestitati jer ste rekli da ste uspjeli smanjiti siromaštvo u vašoj zemlji. Evo, ovdje sam, tu sam. Ja dolazim iz Galicije i naš jezik je dosta sličan. Nažalost, zemlje na jugu Europe su zemlje koje su svjedočile povećanju siromaštva i povećanju gladi. Stoga me zaista zanima da li je vaš program e, kojeg nazivate 0% gladi e, je zaista bio učinkovit. I što mislite vi o tom snu ljudi da sami proizvode osnovne osnovne proizvode koji su im nužni, na primjer u Africi u kojoj se pokušava povećati proizvodnja a u Europi kao i u Brazilu postoji prijetnja da više ne možemo proizvoditi dovoljno proizvoda za nas. Vi ste rekli da biste proizvodili e, svinsko i goveđe meso u Europi. A mi smo jutros govorili o e, teškoj situaciji europskih e, poljoprivrednika zbog ruskog embarga. Jeste li vi razmišljali o nekim protekcionističkim mjerama E, za zaštitu malih poljoprivrednika. Upravo zbog tog embarga na izvoz i promjenljivosti cijena. I poseł Scott Cato, pani profesor, bardzo proszę. Thank you very much, Chair, and welcome to our committee. Zahvaljujem. Dobrodošli u naš odbor. Ja sam prošle godine išla u vašu zemlju i tada sam zapravo primijetila da postoji ogroman e, potencijal i da imate jako mnogo resursa i da zaista možete imati jedno održivo društvo. Kao članica zelenih e, brine me zapravo smanjenje šuma u Amazoni i e, ove godine će u Parizu se održati sastanak o klimatskim promjenama, te zato želim vam uputiti jedno pitanje vezano uz klimatske promjene. Brazil e, također je pogođen određenim posljedicama e, klimatskih promjena, naročito što se tiče nedostatka vode. A iz izvješća Rimskog kluba je rečeno da će poljoprivredni e, sektor kao i rudarski sektor biti ključni za e, zaštitu Brazila i e, obranu od klimatskih promjena. Dolazim iz Ujedinog kraljestva i zaista se osjećam odgovornom za prevelik emisije CO2 i nadam se da će Brazil zaista uspjeti očuvati svoje šume jer smo mi naše u velikoj mjeri uništili. E, Brazil će imati ključnu ulogu u pregovorima o klimatskim o klimatskim promjenama na sastanku koji će se održati u 12. mjesecu i također će igrati ključnu ulogu u pregovorima sa e, jačim zemljama i zemljama koje su e, bitne za e, klimatske promjene i onim zemljama koje imitiraju najviše CO2. Da li brazilska vlada već ima na umu što će učiniti za zaštitu amazonskih šuma a to je nešto od velikog značaja za cijelo čovečanstvo. Bardzo Hvala vam lijepa. Dobar dan. Možda vas zanima da samo spominjanje vaše zemlje, Brazila, kod stočara u mojoj zemlji, Ujedinjenoj kraljevini, izaziva strah, ako ne i užas jer ste ogromna zemlja, prostora je puno, radni troškovi nisu visoki, vjerojatno možete uzgojiti brojne kulture u jednoj godini, jednostavno možete staviti odnosno ugroziti poslovanje cijelog našeg stočarskog sektora, što je vrlo zabrinjavajuće. Već ovisimo o uvozu iz Brazila kada je riječ o soji. Naravno, mnogi ljudi mogu reći da je to sjajno, to je e, slobodna trgovina, no što bi se dogodilo kada biste vi zavrnuli e, slavinu, bilo zbog klimatskih problema ili drugih razloga? Još konkretnije, spomenuli ste e, svinsku kugu i općenita pitanja vezano uz zdravlje životinja, no niste spomenuli slinavku i šap. Što se tiče toga, koliko znam, ta bolest je i dalje prisutna u Brazilu, unatoč cijepljenju to nije iskorinjeno, pa vas molim ažurirana informacije o tome, jer imali smo groznih problema s tom bolešću prije 14 godina u mojoj zemlji, pa sam zabrinu da naše ruralne zajednice jednostavno e, ne bi izdržale ponovno ograničenja, odnosno restrikcije. I na kraju ne mislim da se e, vaša zemlja riješila određenih problema, pa vas lijepo molim da nam kažete što poduzimate po tom pitanju, jer kao što znate nitko u Europskoj uniji ne može e, proizvoditi jaja na takav način kako vi to radite. Hvala vam lijepa. Imamo e, i voditelja izaslanstva. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, ministrice. Ja sam voditelj izaslanstva u Brazilskom parlamentu za odnose s Europskom unijom. Pozdravljam vas. Naši odnosi s vama su nam iznimno bitni. Sljedeći tjedan u parlamentu ćemo držati jednu e, skupštinu. A iza toga također u Brazilu imat ćemo međuvladin sastanak između Europske unije i karipskih i latinoameričkih zemalja. Dakle, vaš posjet nam omogućuje da iznova pogledamo stratešku evaluaciju svojih planova kada je riječ o procesu globalizacije. On je pokrenut kao što smo već čuli i dijelili smo političke i humanističke vrijednosti na obje strane a Europa i Brazil imaju konvergentne interese. Ministrice, spomenuli ste da trebamo pospješiti trgovinu, ukloniti barijere, djelovati zajedno u znanstvenom istraživanju i razvoju. mi smo dvije od mm, najboljih strukturiranih proizvodnih područja u svijetu, no to ne znači da ne postoje potencijalna područja sukoba kada govorimo o tržištu i pravilima, no sigurno, siguran sam ministrice da se slažete da moramo naći rješenja koja će nam omogućiti da prevladamo e, takva otvorena pitanja. E, to moraju biti globalna rješenja ako želimo ukinuti barijere. Kada pa govorimo o e, sporazumu o slobodnoj trgovini između Mercosura i Europske unije, bilo bi nam drago da to područje slobodne trgovine možemo ostvariti. Svjesni smo političkih problema u cijelom nizu zemalja u okviru Merkosura, ali ima ih i u e, europskim zemljama, a zbog toga je vrlo teško ove izazove i prevladati. U ovom trenutku, gospođo ministrice, potrebno je politička hrabrost i odlučnost i e, vjerujem da ćete biti uspješni i u e, svojoj regiji, ali da će e, biti uspjeha vezano uz područje slobodne trgovine u zoni Merkosura. Hvala vam lijepa. A sada drugi zastupnici. Svatko ima na raspolaganju jednu minutu. Gospodin Rebeka. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Izražavam dobrodošlicu gospođi ministrici. Imam dva vrlo kratka pitanja. S obzirom da je Brazil jedan od najvećih proizvođača i uzgajivača genetski modificirane soje, a s obzirom da zemlje Europske unije Još jednom izražavamo dobrodošlicu gospođi ministrici. Dakle, s obzirom da je Brazil jedan od najvećih proizvođača genetski modificirane soje, a e, europske države su jedan od glavnih uvoznika genetski modificirane soje. Lijepo vas molim da nam kažete što mislite o primjeni europskih standarda usklađivanju s europskim standardima s obzirom na to da je s početkom ove godine svaka država stekla mogućnost da odluči hoće li e, koristiti genetski modificirane genetski modificiranu soju i uzgajati ju. Drugo pitanje, vezano uz vaš projekt potpore mladim poljoprivrednicima u Brazilu. Zanima me nešto o tom projektu. Hvala vam lijepa, gospodin Vošekovski. Hvala vam lijepa na ovom e, susretu. Vrlo je zanimljivo čuti kakva je situacija u području poljoprivrede u e, Brazilu. Imam nekoliko pitanja za našu gošću. Prije svega, e, posljedice reforme tržišta šećera u Europskoj uniji prije nekoliko godina riječ je o reformi kojom je smanjena proizvodnja šećera u Europskoj uniji, a to je imalo i ozbiljne posljedice za europske poljoprivrednike. Zanima me kako se to odrazilo na e, tržište šećera u Brazilu s obzirom na vaše poljoprivrednike. Je li se tržište povećalo zbog e, reforme ili došlo do povećanja proizvodnje i slično? To bi bilo moje prvo pitanje. Drugo pitanje je sljedeće. Zdravlje životinja. Što se tiče zdravlja životinja, kakva je situacija u praksi u Brazilu? U poljoprivredi u vašoj zemlji. Postoji li napredak po tom pitanju? Jesu li povećani standardi? E, kako se vlada nosi s tim pitanjem. Hvala. Hvala lijepa, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo ministrice, dobrodošli ste ovdje. Ja sam neko vrijeme proveo u vašoj krasnoj zemlji. Prošle godine sam bio tamo, e, vidio što radite na području stočarstva. Nije duše vaša govedina tako dobra kao naša u Škotskoj, ali bio sam doista jako, jako impresioniran. Imate sjajne standarde, spektakularne standarde e, poljoprivrednika u genetici, u zdravlju životinja. Puno toga se e, radi u pozitivnom smjeru i na tome vam čestitam. Moramo imati jednake standarde u smislu onoga što dopuštamo da uđe na naše tržište i što izvozimo i razumijem da je došlo do napretka, no zanimam ono što je postavio i kolega vezano uz cijepljenje. To je i dalje za nas jedna velika trauma, a također se želimo svrnuti na napomene vezano uz suverenost hrane. Naime, mi moramo zadržati našu infrastrukturu u Europskoj uniji kada je riječ o proizvodnji hrane i Brazili vi ste to postigli time što ste poticali određene aktivnosti. Možemo li u tom smislu nešto naučiti od vas kada je riječ o davanju potpore poljoprivredi? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa, ministrice. Brazil je zaista vrlo velika poljoprivredna zemlja koja legitimno treba osvajati tržišta. Međutim, ja sam se francuski suverenist i prema toga mnogo e, je kod nas intenzivna poljoprivreda i mi izdvajamo jako puno toga jedemo u našoj hrani, izdvajamo velike postotke e, hrane e, koje e, se koriste za u svinjogojstvu i u uzgoju drugih grla stoke. Vi ste šest ta zemlja koja e, najviše ima emisije e, tih e, plinova, stakleničkih plinova. I u Brazilu je puno multinacionalnih kompanija, između ostalog Tyson Foods, koji je specijaliziran za genetiku peradi. Oni žele povećati svoje ciljeve kako biste 2020. postali prvi e, koji će biti e, u svoj, koji će biti najvažniji na tom području. koliko kod vas košta proizvodnja govedine je pitanje koje vam želim postaviti. Hvala vam lijepa, gospođa Dančila. E, gospođo ministrice, dobrodošli u Europski parlament. Hvala vam na ovom detaljnom i strastvenom govoru. Još nisam bila u Brazilu, ali vjerujem da je razmjena dobri praksi iznimno važna, pogotovo za našu zemlju. E, vi ste tu vodeća zemlja u svijetu. A zahvaljujući visokom stupnju obrazovanja i žene pridonose tradicionalnim postignućima u ruralnim područjima. Oni imaju stabilizirajući učinak i pridonose modernizaciji u ovoj branši. Kako vidite ulogu žena u e, poljoprivredi i koje uloge moraju žene preuzeti kako bi imale vodeću ulogu? Postoje li odgovarajuća potpora u vašem zakonodavstvu? Je li to nešto što ste predvidjeli? Hvala. Hvala lijepa gospodin Hojsling. Hvala vam lijepa gospođo, gospodine predsjedniče, gospođo ministre, dobrodošli u parlament. Pokazali ste nam da se produktivnost jako povećala, no kada je riječ o distribuciji smatrate li da e, je i to nešto što se mora razriješiti, da se ne trebamo baviti samo e, produktivnošću. Kada je riječ o raspodjeli e, riječ je o tome da se to može iskoristiti za eventualno špekulacije kada je riječ o zemljištu, pa biste li bili spremni zajedno e, s Europom poduzeti mjere kako bismo se borili protiv onih koji špekuliraju zemljištem e, kako bi e, poljoprivrednici dobili određene mjere potpore jer oni mali poljoprivrednici pridonose prehrani. Rekli ste da je veliki dio zemljišta kod vas očuvano. smatrate li da je dovoljno da tim mjerama koje e, provodite možete očuvati Amazonu jer riječ je o nečemu što nam je globalno potrebno ili smatrate da su potrebne i dodatne mjere. I još jedno pitanje bih imao. E, vidite li Mm, smatrate li da će europljani i u budućnosti biti dodatno opskrbljeni e, genetski nemodificiranom e, sojom u budućnosti jer kada je riječ o e, takvoj stoji smatramo da je to jedan od važnih stupova naše trgovine. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Kalinovski. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, Europska unija je odredila jedan cilj vezano na biogoriva, dakle etanol i slično i njihov udio s obzirom na okoliš i diversifikaciju dohodaka europskih poljoprivrednika. to može izazvati i e, indirektne promjene u korištenju zemljišta kako izgleda e, kako izgleda perspektiva vezano uz etanol i druga goriva, a što se tiče šećera, kako stvari stoje oko troškova, što se tiče šuma i drugih važnih područja, kakve su posljedice na e, klimu i okoliš. Vidite da postoje ovi veliki problemi kada govorimo o promjeni korištenja zemljišta zbog e, proizvodnje biogoriva. Gospodin Džunter. Hvala. Hvala ministrice što ste došli ovamo da nam govorite o poljoprivredi u vašoj zemlji. Malo prije ste dugo govorili, evo ja sam tu u prvom redu. Govorili ste dakle o međunarodnoj trgovini. Da li Brazil i dalje zaista vjeruje u e, svjetsku trgovinsku organizaciju? Brazil je sam počeo sklapati bilateralne sporazume. Da li mislite da su e, krugovi pregovora iz Dohe, e, krugovi pregovora koji mogu dati neke rezultate, naročito po pitanju poljoprivrede? gospodin Hvala vam lijepa. U Europi imamo problem zbog toga što subvencije uglavnom idu velikim e, proizvođačima. No, vi u Brazilu imate otprilike isti problem. Naime, prema izvješću OECD-a za izravne subvencije, odnosno plaćanja, plaćanje iz dvije četvrte od 3 milijarde dolara se popelo na 10 milijardi za nekoliko godina, što naravno otvara veliki prostor za spekulacije. E, vi ste ministrica velike poljoprivrede, tako reći, pa me zanima vidite li potrebu za temeljitom reformom kada govorimo o e, radnim mjestima i ruralnom razvoju E, imate i kolegu u Brazilu koji je zadužen za ruralni razvoj, pa me zanima postoji li suglasnost oko toga što se sada događa u Brazilu ili i mm, smatrate da bi trebalo ići u nekom drugom smjeru. Hvala. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospođo ministrice što ste došli e, kako biste porazgovarali s našim odborom. Tri kratka pitanja kada govorimo o genetski modificiranim organizma, kakva je društvena debata kod vas, izazovi i e, prilike u genetski modificiranim organizmima, kakva je situacija kod vas E, zatim dobivanje e, energije iz etanola i drugih biogoriva, kakvo je stanje rasprave kod vas i tri, treće pitanje, to smo upravo čuli od kolegice, e, govorimo o malim i velikim poljoprivrednicima, odnosno farmerima, postoji li uopće definicija kod vas što je to mali, a što je veliki poljoprivrednik? Možda bi nam i to moglo pomoći, jer tu uvijek nailazimo na nerješeno pitanje. Što je kod vas malo, a što veliko? Hvala vam lijepo, gospodin Flanagan. Hvala vam lijepa, vrlo je zanimljivo bilo poslušati vas. Nikad nisam bio u vašoj zemlji. E, vjerojatno neću nikada ni biti tamo, no e, možemo ju redovito gledati. Vi imate sreće što ju možete redovito gledati. Mi e, želimo, čuli smo da e, želimo hraniti svijet, to je jako plemeniti cilj, no ja sugeriram da mm, ono što zapravo zemlje žele napraviti je da se obogate i mislim da oko toga trebamo biti iskreno. Za ne mislite da bi bilo bolje da se zemlje mogu same prehraniti, a ako uspijete u izvozu više proizvoda u Europsku uniju, to će očito naštetiti našim poljoprivrednicima ovdje. Pa me zanima kako točno bi to nama trebalo koristiti. I na kraju, ovdje su postavljena neka odlična pitanja, veselim se odgovorima, ali na kraju me zanima e, jeste li doista rekli da je Europska unija najljepši, politi, politička struktura svih vremena, jer ja to u svakom slučaju ne mislim. Ili su to možda prevoditelji krivo preveli. a pa, svako čuje ono što želi čuti. Nitko se nije javio više za riječ, ako se ne varam, dobro. Gospodin Sebastian, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ovo pitanje koje ću sada postaviti nije moje pitanje. Poslao sam prijateljima iz eh, Mata grossa poruku preko Whatsappa i Poznajem te ljude već 25 e, godina. Oni su domoroci i imaju zemlju, ali veliki fazenderosi e, su uzeli njihovu zemlju i već 40 godina je ne uspijevaju povratiti. Što vaše ministarstvo radi? E, jer ti ljudi koji su iz domorodačkih, domoroci u Brazilu imaju pravo na tu zemlju to je izvorno stanovništvo. A sada je, e, se ipak još javio gospodin BV. Ministrice, hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. Nekoliko sam puta bio u Brazilu i sudjelovao sam u e, puno aktivnosti među inima uništavanje Monsantovih e, polja GMO-a sa pokretom bezzemljaša, a GMO nas i dalje smeta. S obzirom na strukture u Brazilu, bojim se da će Brazil postati nosač aviona za mesnu industriju, naročito za svinjetinu i perad e, kojem će se izvoziti e, ti proizvodi u Europu. Godinama je Europa eksploatirala Brazil srećom, sada je to prestalo, ali trgo, e, tr, svaka tržište treba odgovarati lokalnom tržištu, a ne biti tržište za izvoz. Još jedno sasvim drugo pitanje, to je pitanje eukaliptusa. Eukaliptus se zaista jako razgranao po Brazilu, a to zaista postaje problem jer zbog toga poljoprivrednici bježe, a zemlja postaje sterilna. Hvala. Hvala na ovom pitanju. Evo sada su se svi javili. Mislim da se dakle nitko više nije i drugi javio za riječ. E, gospođo ministrice, ne znam gdje će vam e, biti lakše odgovarati na pitanja ovdje u Europskom parlamentu ili u Brazilskom parlamentu. Jako puno vam je pitanja postavljeno, mnoge su od njih oštri, ali mislim da su svi prijateljski postavljeni. Jer e, u e, Europskom parlamentu svi imamo različiti stajališta, nemamo jedno jedinstveno stajalište. Neću više duljiti mojim komentarima, pa vas pozivam da odgovorite na e, ova pitanja što su vam kolege postavile i na osnovu onoga što naravno vi želite reći. Hvala lijepa. Treba će nam puno vremena kako bismo mogli odgovoriti na sva pitanja, ali Europski parlament e, zaslužuje, radi se o važnim pitanjima i trebalo bi zaista više vremena kako bismo detaljnije razgovarali o svakom tom pitanju. Ja neću slijediti redoslijed pitanja, ali pokušat ću odgovoriti na sva ta pitanja. Iznad svega govorili ste o genetski modificiranim organizmima, naročito kad se radi o soji. Prije osam godina, eh, odnosno osam godina sam bila senatorica, a četiri godine zastupnica. Prije petnaest godina zaista smo imali puno poteškoća kako bismo odobrili korištenje genetski modificiranih organizama. Društvo zaista nije imalo razumijevanja za te proizvode. A mi, Brazilci, proizvođači, mi smo spremni uzimati u obzir situaciju na tržištu. Međutim, neki brazilski proizvođači ne proizvode GMO kako bi mogli izvoziti na tržište Europske unije. Ali pitanje je cijena. Zdravlje ljudi je ono koje mora biti stavljeno na prvo mjesto, naročito kada se radi o zdravoj prehrani. Kada govorimo o proizvodnji, hrani i korištenju zemljišta u cijelom svijetu, u e, Brazilu moram reći da je u današnje vrijeme GMO jedno od rješenja. To nije niti problem, niti prepreka. Radi se o uvjetu koji se omogućuje da se puno više proizvodi, a da se pritom ne primjenjuju kemikalije jer i kemikalije mogu biti štetne po ljudsko zdravlje ako ih se loše koriste jer između ostalog na taj način se e, na taj način se povećavaju troškovi proizvodnje. Mi e, morate se sjetiti, živimo u tropskoj zemlji, nismo u Europi. Živimo dakle u zemlji u kojoj ima puno bolesti, a te e, bolesti moramo čvrsto, odlučno i pragmatično e, se boriti dakle, protiv tih bolesti. I zato primjerice pamuk. E, kada bismo mi koristili tradicionalan način E, uzgoja pamuka, više ne bismo bili konkurentni i više u Brazilu ne bismo mogli uzgajati pamuk. Uzgoj pamuka smanjili smo za više od 50%, odnosno vam se, za vrijeme proizvodnje smanjili smo za 50% korištenje kemikalija. E, kako imamo genetski modificirane organizme, koristimo manje pesticida. Ja prihvaćam svačije mišljenje. Neko se boji GMO, a netko ne. Oni koji se ne boje trebaju rezultate. Proučimo kakva je situacija bila posljednjih godina u svijetu. Morate znati da u posljednjih 20 godina smo svake godine produžili očekivani životni vijek za tri mjeseca. Što pokazuje da postoje e, neki e, GMO proizvodi, ali istovremeno ne vidimo da se očekivani životni vijek smanjuje. Znam da su stari govorili da zdravlje dolazi kroz usta mi radimo u skladu s tržištima. Ako tržište prihvaća GMO, nama je draže koristiti GMO. Ali ako neke zemlje mogu e, bez kemikalija i bez GMO-a uspjeti biti konkurentni, tim bolje za njih. Tko može platiti razliku? Ja nemam problema prihvatiti ovakvu situaciju. Međutim, nisu svi u mogućnosti birati. Postoje i neke predrasude. Često sam govorila da se mi pouzdavamo u znanstvenike Znanstvenici su ti koji nam trebaju reći što trebamo ili ne trebamo raditi. Upoznati smo sa stavovima većine znanstvenika u svijetu, sa svih kontinenata. Na, e, u svakoj zemlji, e, e, na svakom kontinentu počeli su se koristiti genetski modificirani organizmi, a istovremeno očekivani se životni vijek produžio. Preći ću sada na pojedinačna pitanja, tako zvana nulta glad. Kako je Brazil došao do toga da se usmjeri k tom projektu? Nema tu nikakvih čuda. Brazil se opredijelio za ravnotežu. Između ostalog, ako se sjećate, imali smo plano real. To je bio plan za našu valutu za real i tako smo se pokušali boriti protiv inflacije. Predsjednik Lula i sadašnji predsjednik pokušali su maksimalno inflaciju staviti pod kontrolu. Ali upravo iz poreznih pitanja i proračunskih razloga mi smo razvili program borbe protiv siromaštva. Taj se program zove nulta stopa gladni. A, ali u Brazilu ga zapravo nazivaju obiteljski novac. To su, e, to su sredstva e, koje dobivaju obitelji gdje su svi nezaposleni ili pak gdje zarađuju manje od 70 reala. Oni dobivaju iskaznicu, a različite vlade u Brazilu su zapravo se opredijelile boriti protiv inflacije na taj način, a istovremeno poboljšavaju prihode najsiromašnijih građana. 57% urbanog stanovništva je e, u e, srednjem staležu. Ali ono što mi želimo postići da tamo gdje e, se živi u ruralnim područjima da i gdje živi 200 milijuna ljudi. Dakle, da tamo želimo polučiti uspjeh. Imamo 5 milijuna samo u tim ruralnim područjima koji su zemljoposjednici. Oni nisu baš jako mnogobrojni, ali potrebno nam je da se program vlade primjenjuje kako bismo imali više ljudi srednjeg staleža. Dajemo tehničku pomoć, dajemo zemlju, pomažemo proizvođačima, kako e, i pomažemo im jer oni e, individualno zapravo loše kupuju i prodaju svoje proizvode. Pokušavamo ih organizirati u zadruge kako bi ti mali poljoprivrednici mogli kupiti komad zemlje i tamo uzgajati proizvode. Što se tiče velikih tvrtki odnosno velik, posjeda u Brazilu. Ima ih 5 milijuna. Imamo dakle 5 milijuna proizvođača. Ako zbrojimo Kanadu, Sjedinjene američke države i Australiju, tamo ima 12 milijuna 700 tisuća e, posjeda. Što samo pokazuje da e, je u Brazilu ostvaren veliki rezultat što se tiče raspodjele zemljišta. Jer e, dio tog, tih posjeda u Brazilu je u rukama onih koji su išli u program e, za racionalizaciju zemljišta. Velik broj poljoprivrednika koji sada ima vlastito zemljište. To su sitna obiteljska gospodarstva i tu im je zemlju dala vlada. Ti mali proizvođači nisu u dobrom položaju. Oni moraju poboljšati produktivnost kako bi zemlja za njih mogla davati neku korist. 15 do 20% poljoprivredne proizvodnje rezultat je baš obrade zemljišta, ali sve ostalo ovisi o tehnologiji. Drugim riječima, mali komad zemlje, a to je nešto što ja govorim i svoje djeci. Imati zemljište je tek početak problema. Na to se nakaleme mnoge druge probleme koji se moraju riješiti. Sve su ti problemi vezani za činjenicu da posjedujete poljoprivredno zemljište. 80 milijuna hektara podijeljeno je malim poljoprivrednicima to je bio dio programa naše vlade. Znate da imamo velike stočarske farme, imamo 50 milijuna hektara. Ako ne uzmemo u obzir reformu poljoprivrede, koja ne pokriva 10% našeg zemljišta, ali 80% naših zemljoposjednika su mali zemljoposjednici. Ne znam kako mogu sve to preračunati, ali 320 hektara su 86% e, naših poljoprivrednika ponavlja 86. mali poljoprivrednici. Od 12% su srednji, oni koji imaju srednje posjede, otprilike 1200 hektara. Ja govorim ovdje o toj ukupnoj brojci od 5 milijuna zemljoposjednika. Mi nemamo problema s velikim zemljoposljednicima. Mi njih imamo, ali e, imamo mnoga područja koje moraju poboljšati proizvodnju i urod. Ono što je nama potrebno su nove tehnologije kako bi sve, svi ti posjedi imali puno bolju proizvodnju, puno veći urod kako bi između ostalog mogli odgovoriti na potrebu e, u drugim zemljama. Mislim da države koje mogu živjeti od vlastite proizvodnje to rade, pa to je savršeno. To je san svih i ja to podržavam. Prije 40 godina, dakle otprilike 60. godina, Brazil je uvozio velik dio onoga što je trošio mlijeko iz Europe, meso iz Australije, rižu s Filipina, a grah iz Meksika. Brazilci 50. i 60. godina su izdvajali 40% mjesečne plaće da bi se prehranili, dok sada E, samo 18% mjesečne plaće odlazi za prehranu. Što su ti ljudi napravili s tom razlikom? Oni su, u, zahvaljujući tome, mogli uložiti u to da kupe e, kuću, mogli su uložiti u vlastitu djecu, u vlastite blagostanje. Najveća pobjeda je iz svega toga bila je socijalna pobjeda za obitelji naše zemlje. Zato što smo donijeli pametnu političku odluku 70. godina, a to je da budemo samodostatni u proizvodnji hrane. Drugim riječima, zatražili smo od jedne od najvećih znanstvenih ustanova koja istražuje, koje surađuje i s Amerikom i s Afrikom, dakle da prilagode usjeve za tropsku klimu. Bilo je jako važno da se e, poljoprivredno sjeme prilagodi za područje u kojem smo živjeli, za dakle našu brazilsku tropsku klimu. I upravo jedna od revolucija koje smo mi imali je da proizvodi koje koriste u vašem kontinentu da ih prenesemo u Brazil i prilagodimo za brazilsku klimu. Što se tiče grla goveda koje, iznad svega, koje su iznad svega dolazila iz Indije, Moramo reći da smo zaista zahvalni Indiji. Uspjeli smo ostvariti jedan od najvećih uzgoja stoke na svijetu. I e, imamo zaista jedno zeleno govedo. Naša goveda su stalno na pašnjacima i vrlo su kvalitetna. Puno smo E, uložili u pašnjake i što se tiče e, biogoriva moram reći da tu nas ništa ne brine zato što 27% teritorija dakle 237 miliona hektara koji se izdvajaju za poljoprivrednu proizvodnju E, samo 7 milijuna jest e, tlo koje se koristi za uzgoj šećerne repe koja se kasnije koristi za proizvodnju etanola. Ali društvo tu puno dobiva. Dobiva i po pitanju klimatskih promjena jer se neće koristiti fosilna gvoriva. To je ogroman uspjeh mi e, šećernu trsku proizvodimo šećernu trsku, a moramo reći da je to zaista dar prirode. Mi imamo e, veliku e, mrežu vodene energije. To je, ponavljam, zaista dar prirode. Oprostite, predsjedniče, ako nemam više vremena, E, samo mi recite, ja ću odmah prekinuti. Posjetit ću vas još da je e, sjeća šuma nešto gdje ja moram reći da smo mi pos, zaista ponosni jer e, svjetska svi su mediji pozdravili brazilski uspjeh da smanje deforestaciju i smanjenje amazonske prašine. 29 milijuna kvadratnih kilometara. Pokušavamo sada do 2020. godine deforestaciju smanjiti za 80%. Već smo uspjeli smanjiti za 70% deforestaciju amazonske prešime. Možete dakle provjeriti putem satelita i vrlo preciznih slika da li govorimo istinu ili lažemo. Međunarodna e, je tisak pisao o uspjehu u Brazilu. Mi ruralni proizvođači na drugačiji način gledamo na Amazonu. Ako mi da ste mi postavili pitanje prije deset godina koliko je Amazona važna, ja bi vam e, vjerojatno odgovorila, pa ne, nije amazonska prašina toliko važna mm, koliko se govori, zato što nisam bila dovoljno upoznata s tim. Ali sada, kao ministrica poljoprivrede, ja zaista pokušavam osobno objasniti poljoprivrednim proizvođačima koliko je prašuma važna jer moramo paziti na okoliš. Amazona omogućava da bude kiše u drugim dijelovima naše zemlje, među ostalim u e, poljoprivrednim zonama, a u Amazonskoj prašunimi ima jako puno biološke raznovrsnosti e, koju mi poznajemo svega otprilike u 10%. Što se pak tiče klimatskih promjena, moram reći da smo tu zabrinuti jer imamo poteškoće u nekim dijelovima e, Brazila, recimo u državama Parana i Minas Gerais. To su države koje su prošle e, kroz sušu ove godine, a i prošle godine. Shvatili smo da smo počinili greške. Mnoge su se stvari mogle izbjeći da smo bili pripremili rezerve vode. Ne pokušavamo sada upriti prstom u krivce. Jednostavno pokušavamo riješiti problem potrebno je više istraživanja, moramo koristiti proizvode koje korište manje vode. Primjerice, sorta riže koja se proizvodi u Brazilu. U današnje vrijeme moderno sjeme omogućuje da se koristi puno manje vode. Na taj način ćemo za 70% smanjiti korištenje vode i to sve zahvaljujući tehnologiji ali Brazil posjeduje 12% vode koje od sve vode na svijetu. Imamo 30 milijuna hektara koje bismo morali navodnjavati. Sada samo 5 milijuna tih hektara je se navodnjava bilo bi zaista izuzetno kada bismo na učinkovitiji način koristili vodene resurse i na taj način poboljšati proizvodnju i produktivnost, a da pritom ne bismo morali odsjeći niti, posjeći niti jedno jedino drvo u Amazoni. Zahvaljujući navodnjavanju mogli bismo imati dvije pa čak i e, tri žetve godišnje. Ok. E, e, mi je ekip. Ok. Com relação à questão indígena, Eh, eu quero dizer que os países os što se tiče autohtonih naroda otkriveni su zemlje narodi koji su iskorištavani i vrlo dobro znate kako su se stvari odvijale u Brazili. U Brazilu mi smo dosta eh, ponosni i znamo da je postojala kolonizacija E, portugalska, evropska, koja je omogućila Brazilu da postane ovako jaka zemlja kakva je danas. No, međutim, tu su napravljene i određene greške. Ovdje moram podsjetiti da 11% brazilskog teritorija rezervirano za Indijance, odnosno 13%, dakle 115 milijuna hektara koje predstavlja rezervirano tlo za 816 tisuća indijanaca. Dakle, imamo 115 milijuna hektara, što predstavlja 13% površine Brazila, a to je posvećeno, odnosno dato E, populaciju od 816 tisuća indijanaca, a oni predstavljaju 11% cijele indijanske populacije u Europi, a to predstavlja 38 e, Belgija koje bismo možda objedinili na jednoj karti. Nadam se da sam uspjela odgovoriti na sva pitanja koja su mi postavljena. Naravno, spremna sam, ukoliko mi to gospodin predsjedavajući nastavi i e, dozvoli i nastaviti moje izlaganje, a ako nemamo više vremena, onda mogu u pisanom obliku odgovoriti na ostala pitanja koja sam sva zapisala z tego co pani powiedziała. Gospođo ministrice, drago nam je zbog svega što ste nam ispričali. Naime, nama je važno sljedeće da ministri u vladi jedne tako velike zemlje, tako velike poljoprivrede, e, tako gledaju na probleme u ovom području. To je važno ne samo za Brazil, nego i ako to promatramo globalno naime prirodni resursi i veliko bogatstvo poljoprivrede to sa sobom nosi i veliku odgovornost prema okolišu, ali i budućim generacijama. To često govorimo. Drugo pitanje je pitanje globalizacije svjetskih tržišta. To dovodi do toga da o tome moramo govoriti. Naime, govorimo o mm, zajedničkoj poljoprivrednoj politici u Europskoj uniji, no postoji određena harmonizacija, usklađivanje na razini svijeta. Postoji svjetska trgovinska organizacija, postoje brojni sporazumi i jednostavno moramo zajednički raditi na budućnosti ako želimo biti učinkoviti. Još jednom, gospođo ministrice, hvala vam lijepa s naše strane, zahvaljujem i vašem izaslanstvu i mm, žao mi je što vas nisam sve mogao osobno pozdraviti sve članove Senata i zastupnike u zastupničkom domu, ali mislim da e, što se tiče ove razmjene mišljenja na razini e, između ministrice i naših zastupnika koji predstavlja 28 država članica. To predstavlja veliku vrijednost e, za našu zajednicu. Još jednom zahvaljujem gospođo ministrice i dalje se zauzimamo za razvoj i podržavamo razvoj tako velike zemlje kao što je Brazil i njegovi stanovnika i poljoprivrede. To su veliki izazovi s obzirom na prehranu cijelog svjetskog čovečanstva. Hvala vam lijepo još jedno. Mislim da sada možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda. E, bilo je vrlo lijepo što smo imali priliku razgovarati s vama i vašim izaslanstvom i što smo vas ovdje mogli postraviti. Sljedeća točka odnosi se na ekološku proizvodnju. Izvjestitelj gospodin Hojsling. moramo se sada malo restrukturirati, razmisliti, ispričat ćete nas. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i vašem izaslanstvu što ste se susreli s nama. Państwa, ja wyprowadzę panią minister a przekażę głos panu posłowi Hauslingowi. Ja ću ministricu ispratiti, a potom ću dati riječ gospodinu Hoslingu. Možete već pomalo i dati uvod u svoje izvješće. Ako želite, možete već početi. Panie pośle Hausling. Gospodine Hausling, izvolite. Kako stvari stoje, kako ćemo dalje? Sad ćemo vas poslušati. Izvolite, gospodine Hojsling. Gospodine predsjedniče, potrudit ću se započeti da ne gubimo previše vremena. Vezano uz ovu temu, njome se bavimo već prilično dugo, riječ je o prijedlogu iz ožujka 2014. o novoj uredbi o ekološkoj proizvodnji. Ona je dovela do žestokih e, debata, prije svega u ovoj e, branši. Ja sam pripremio izvješće Imamo sve ukupno 352 izmjene, odnosno amandmana kada je riječ o prijedlogu komisije. Nadam se da je to u interesu i same industrijske grane, ali i samih potrošača. Dakle, pokušavamo da ovaj prijedlog e, bude dorastao praksi, što u velikoj mjeri ne odgovara u sadašnjoj inačici komisije Riječ je o velikom broju delegiranih akata koji su predviđeni i pokušali smo to u najvećoj mogućoj mjeri reducirati kada govorimo o starom tekstu uredbe. Ne može se dogoditi da imamo novi prijedlog s toliko puno e, noviteta i akata i da komisiji ostavimo otvorene ruke za buduće oblikovanje ove uredbe i stoga sam zato da osiguramo pravnu sigurnost za sam sektor i zbog toga trebamo imati manji broj delegiranih akata. Jedna točka koja je dovela do žestokih rasprava, ali razgovara se na razini država članica, je pitanje nove granične vrijednosti za biološke, odnosno ekološke proizvode, dakle neka vrsta nulte tolerancije za pesticide. Ja sam eksplicitno protiv toga zato što sam mišljenja da e, da u tom slučaju bismo malo preokrenuli ovaj, e, ovo načelo uzročnika. Oni nisu e, odgovorni za to i kada dođe do određenih incidenata u ovom području, onda bi to imalo veliku, veliku negativnu posljedicu za tržišno natjecanje. Možemo imati dakle te e, granične vrijednosti, međutim ne možemo e, se, ne moramo se uopće upuštati u takvu raspravu, to je inače minimalni problem, nego mislim da moramo ostati kod ekološke proizvodnje i E, same kontrole proizvoda. Riječ je o više toga, ne samo o neuporabi pesticida, govorimo ovdje i o držanju životinja i brojnim drugim čimbenicima koji utječu na samu definiciju ekološke proizvodnje. Ne možemo samo govoriti o nepostojanju štetnih tvari, inače će to biti dosta problematično. Iz tog razloga želimo da kada govorimo o odgovornosti e, proizvođača, da to bude osnaženo, potrebno je javiti o onečišćenju, a naravno nacionalna tijela moraju poduzeti mjere u tom e, području. Naravno da pridajemo e, pažnju zaštiti potrošača, no to prije svega treba provoditi putem službenih kontrola. Ja sam osobno mišljenja, a to je postalo jasno kod cijele prerade ovog teksta, da u svakom slučaju moramo reći da u Europi postoji vrlo različito tumačenje istog zakonskog teksta e, uredba, mislim da je to temeljni problem. Imamo vrlo različite sustave kontrola, imamo vrlo različito tumačenje onoga E, kada je potrebno neki proizvod povući s tržišta ili ne, a imamo i vrlo, vrlo malo e, podloge za podatke. Komisija nam e, ne može dati podatke vezano uz sjeme i potica iz toga. Smatram da kao i u drugim područjima trebamo osnovati ekološku agenciju koja će postići harmonizaciju sustava u Europi pobrinuti se za napredak samog sektora, ali i kod uvoza, što je dosta veliki problem. Trebamo imati harmonizaciju i ne možemo e, prihvatiti da postoji 60 različitih standarda za uvoznu kontrolu. E, trebamo paziti na ono što se događa, stoga mislim da bismo putem ekološke agencije postigli to da imamo iste standarde, a to je e, nešto vrlo važno kada govorimo o harmonizaciji na razini Europske unije. E, mislim da je jedan cilj koji je komisija utvrdila, a to je uporaba samo ekološkog e, sjemena, s tim se načelno slažem, no Mislim da to neće biti ostvarivo ovako kako je zamišljeno i ekološkim proizvođačima moramo dati mogućnost da dodatno razvijaju ovaj sektor. Oni imaju vrlo različite standarde i mislim da je to naša zadaća, da to ostvarimo s ovom novom uredbom, da tu ostvarimo napredak. Tu se ne možemo poslužiti čvrstim e, brojkama, nego moramo uzeti u obzir različite situacije u državama članicama kako bismo mogli primijeniti ove ciljeve. Mislim da nam je cilj zajednički, samo moramo opisati načine i puteve kako do tog cilja doći, e, slično i kao kod e, određivanja ciljeva vezano uz regionalnu hranu za životinje i slično. Ako postoji neka regija s ekološkim proizvođačima, onda moramo točno pogledati kakva je situacija u regiji, gdje je potrebno dodatno razvijeti, razvijeti ekološku proizvodnju i moramo imati fleksibilne odredbe kako sustav ne bi ispao iz tračnica. Još, jedan, eh, još jedna tema o kojoj moramo razgovarati u samom sektoru i to tu raspravu smatram eh, važnom, mm, a to su mjerila kada je riječ o držanju životinja moramo razgovarati o, tom, o toj temi i u ekološkim e, objektima i prije nekoliko godina se o tome puno entuzijazma razgovaralo. No, smatram da ovdje moramo reći da e, da sam ovdje mišljenja da jednostavno kada govorimo o granicama e, ekološke proizvodnje ovdje moramo o tome razgovarati bilo da se radi o nekoliko tisuća svinja za to ili slično, mislim da je to sasvim jasno. Dakle, možemo o tome razgovarati, ali mislim da to nije osnova za debatu, ali čini mi se da je važno pitanje kontrola. To sam već spomenuo. Mm, kada govorimo o godišnjim kontrolama koje bi se trebale e, zamijeniti kontrolama na bazi rizika, to ne može samo tako ići. Ja sam za zadržavanje godišnjih kontrola jer je to nešto na što se možemo osloniti. No, to ne znači da to ne može biti podržano i kontrolama na bazi rizika, ali provoditi samo kontrole na temelju rizika, to smatram mjerom koja bi išla predaleko. Sustav godišnjih kontrola, prema mom mišljenju, treba zadržati, a protivi se i tome da e, izbacimo e, ovakve kontrole iz uredbe. Naime, sam sustav kontrola se je već e, potvrdio u ovom području i jednostavno to moramo zadržati i još dodatno poboljšati. Kod kontrola uvoza smatram da se trebamo poslužiti regionalnim standardima za e, mislim da u brojnim područjima to ne bi funkcioniralo i treba nam jedan sustav koji je fleksibilni e, Neću sada razgovarati o svih 352 e, amandmana. Mislim da je to dostupno na većini jezika, neke verzije se još pripremaju, ali zahvaljujem komisiji na konstruktivnoj razmjeni mišljenja koje smo imali i na brojnim tehničkim sastavima, e, sastancima. Zahvaljujem i izvjestitelju iz jer smo vodili intenzivnu raspravu. Zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji, zahvaljujem i vijeću na razmjeni koju smo imali i nadam se da ćemo ove godine još doći do suglasnosti kada je riječ o jasnoći kako stvari stoje u pogledu uredbe o ekološkoj proizvodnji i zahvaljujem na ovoj konstruktivnoj suradnji samom vijeću. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine Hojsling. To je jedna sveobuhvatna rasprav koja nam predstoji. Postoje različite jezične inačice i do 12. lipnja je potrebno poslati amandmane, a kao što znate u 17.30 započinje naš, naš, naš zajednički sastanak s odborom za okoliš u zgradi Jan 4Q2 pa vas lijepo molim da ograničite svoje intervencije na jednu minutu, ne dulje. Gospodine Blinc, e, izvijestite iz cijene? Ne? Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Jedna minuta. Nadam se da će to sad funkcionirati. Još uvijek me ne vidite, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na pripremi izvješća. Želim reći da je šteta da imamo samo jednu minutu za ovo važno izvješće. Još prošli puta izvjestitelj je imao 15 e, minuta, ja sad trebam reagirati u 20 sekundi. Čini mi se da to nije primjereno, no kratko ću pokušati nešto reći. Zahvaljujem na nacrtu izvješća. Smatram da je izvješće vrlo uspjelo, pogotovo kada je riječ o graničnim vrijednostima i kontrolama da e, je potrebno imati kontrole koje se orijentiraju na proces. Također kada govorimo o ekološkoj hrani za životinje i ekološkom sjemenu, izvjestitelj na dobrom putu. Mislim da moramo razgovarati o prijedlogu za mješovite objekte, e, pa pogotovo moramo razgovarati o e, velikim objektima. Ne znam ima li smisla u ovoj ekološkoj uredbi doista postavljati najveću granicu za velike objekte, ali mislim da moramo razgovarati i o predloženoj agenciji. Smatram da bi bilo smisleno imati eh, clearing eh, mjesto, a ne agenciju. Mislim da bi općenito bilo puno bolje kada bismo eh, se bolje bavili primjenom postojeće uredbe umjesto kompletne revizije koju, koja se sada predlaže. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. I izvjestitelji sjene ima odgovarajući kontakt, ali ne moramo u svakom slučaju ponavljati ono što je već rečeno. Imat ćemo više vremena za sadržaj. Ne ne moramo ponavljati ono što je već rečeno. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, to sigurno nije korisno, ali imamo samo 15 dana za amandmane, radi se o stručnom i jako bitnom dosjeu. Mislim da ovdje trebamo biti ipak ozbiljniji. A imamo samo 30 minuta za raspravu, što ne, ne može omogućiti svim zastupnicima da se i izjasne, a mm, mislim da jedna minuta koju ste nam dodijelili zaista nije dovoljna. Ja želim pozdraviti sjajan rad kojeg je obavio Martin na ovom izvješću. Govorio je o više od 350 amandmana što pokazuje kolika je važnost e, ovog pitanja za zajedničku poljoprivrednu politiku. A što se tiče samog sadržaja i primjene ove uredbe o mješovitosti, o graničnim vrijednostima, uvozu i e, kontrolama, pitanju Europske agencije, to mi je zaista zanimljiva ideja, mislim da o tome trebamo razmisliti, ili pitanju e, reprodukcije biljaka ili životinja. Mislim da imamo premalo vremena kako bismo razgovarali o svim ovim pitanjima, naročito s obzirom na broj amandmana. O ovom pitanju moramo imati stvarnu raspravu E, temeljem e, predloga izvjestitelja. Hvala predsjedniče, zahvaljujem se izvjestitelju koji je zaista napravio vrlo veliku sintezu svog ovog rada. Ono što ja želim reći je da s mog stanovišta, ako želimo ovoj temi ispravno pristupiti, onda moramo imati dugoročnu viziju. Jest da je ekološka poljoprivreda nešto što se smatra vrlo obećavajućim, dok je tradicionalna poljoprivreda nešto što predstavlja e, dakle, tradiciju, konvencionalnu poljoprivreda. I moramo uzeti u obzir različite elemente koji bi nam trebali omogućiti da promijenimo i pristup. Primjerice kada se radi o agenciji, moram reći da sam e, prilično mm, si e, postavljam pitanja ovdje jer ekološku poljoprivredu smatra nečim što je manjinski, a ne nešto što bi trebala postati norma. Govori se i o tranziciji, ali tranzicija bi u osnovi trebala jednoga dana se završiti i sve bi se trebalo raditi na taj način. Da, imamo dakle mogućnost da i dalje razgovaramo o toj temi. ćemo mogućnosti o toj temi razgovarati i drugim prilikama. Kolega Miller, izvolite. Kolega koji je trebao govoriti o ovom pitanju nije stigao na vrijeme pa ću ja govoriti u njegovo ime. Želim se zahvaliti gospodinu Hojslingu na pragmatičnom pristupu i tome što zaista uzima u obzir realnosti, odnosno stvarnosti u ovom sektoru. Naravno, određene odredbe se moraju poboljšati u sadašnjem prijedlogu komisije. Pitanje graničnih vrijednosti je pitanje koje nas nužno vodi ka tome da kažemo da se načela moraju poštovati, naročito načelo onečišćivač plaća, ali granica od pet E, tisuća eura nam se čini preniskom. Osnivanje Europske agencije, zašto da ne, o tome možemo razgovarati. Govorili ste isto tako o problemu uvoza, sve to mi se čini bitnim, ali što se tiče uzgoja, nisam sigurna da su ove krajnje e, gornje vrijednosti relevantne. Mislim da tu moramo zaista detaljnije razgovarati o ovim pitanjima, ali ovo izvješće e, je zaista dobro. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. za niste zahvaliti gospodinu Hauslingu na ovom e, veoma osjetljivom dosjeu. Ne, nisam sigurna da ne treba ova nova uredba. To će dovesti do velikog e, broja e, povećanja administracije i birokracije, ali izvjestitelj je rekao da se ovdje suočavamo sa paralelnom proizvodnjom, ali paralelna proizvodnja je uvijek omogućavala poljoprivrednicima da proizvode i biološku da se bave i biološkom i konvencijalnom e, proizvodnjom. Komisija je govorila o pristupu koji se temelji na riziku koji je e, učinkovit, nije skup i smanjuje administrativne troškove i mislim da se trebamo držati tog pristupa. A što se tiče certifikacija u sektoru E, na malo. Ovdje se govori samo o već pakiranim proizvodima. Mislim da ovdje amandmani nisu nužni jer je to već obrađeno u sadašnjem zakonodavstvu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovdje se ne želim osvrtati na današnju raspravu, već na sve ono što smo govorili do sada. Mislim da zaista nije u redu da nemamo niti tri minute kako bismo govorili o ovim pitanjima. Ja se sada želim obratiti tajništvu i tražim od njih da organiziraju na drugačiji način raspravu. Moramo imati barem tri minute kako bi govorili na ovom pitanju. Ako ne možemo govoriti na plenarnom zasjedanju, niti na sastanku odbora, ne znam zapravo što onda mi ovdje radi radimo. Ja ću uložiti dosta amandmana koje ću vam predočiti pitanje sjemena, pitanje osnivanja nove agencije. Tu ima jako mnogo tema o kojima trebamo govoriti i bit će sigurno dosta amandmana. Ja ću ih e, sama uložiti već nekoliko i još jednom želim se požaliti na ovu organizaciju jer nemamo čak E, niti tri minute kako bi govorili o ovoj bitnoj temi. Da, zapravo bismo možda trebali organizirati više sastanaka kako bismo mogli govoriti o širem okviru. A onda te informacije moramo i proslijediti kada je riječ o sadašnjoj situaciji koje su informacije za nju relevantne. Gospođa Kestinga. Hvala lijepa. Zahvaljujem i ja izvjestitelju, gospodinu Hojslingu, da kada da doživimo da se jedan predstavnik zelenih bori za ove granične vrijednosti i slično, no šalim se malo, hvala lijepa na dobro odrađenom poslu. Što se tiče ekološkog sjemena, e, želimo ovdje prave potice. Zeleni su prošle godine objavili jednu e, studiju prema kojem 85% tog sjemena se proizvodi u tri koncerna u Europi i mislim da se naše tržište sjemena ne može dobro razvijeti pa je važno imati dobre poticaje kako bismo ta područja razvili prije svega za naše proizvođače sjemena u Europu. Mislim da imamo dobre izglede e, Treba nam, trebaju nam i dalje e, iznimke za određena područja kada je riječ o e, planinskim područjima. Naime, tu postoje velika, veliki izgledi za razvoj, njima, da, da mi se osigura e, budućnost i trebaju nam određene iznimke. Međutim, ono što nisam shvatila kada govorimo o veličini objekata, to se, donekle, ne, to se u toliko mjeri ne odnosi na Austriju, ali zanima me koliko je bolje jednoj svinji u odnosu na drugu. Nisam shvatila uopće te prijedloge koje ste ovdje naveli vezano uz veličinu objekata. Mm, no, u svakom slučaju o tome možemo i dodatno razgovarati. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Izvolite. Gracias, presidente. Yo Hvala, gospodine predsjedavajući. U potpunosti se slažem sa eh, mojim kolegama i mislim da moram imati zaista više vremena za raspravu. To ću pitanje uputiti i tajništvu kako bi se tako nešto i organiziralo. Što se tiče ovog eh, pitanja, ja također dolazim iz Španjolske u kojoj postoji eh, značajna biološka proizvodnja. A neki od vas su se javili i rekli su da e, sve mora biti ekološko ekološka proizvodnja, ali ne, tu postoji konvencionalna i ekološka proizvodnja i moramo učiniti ono što je moguće. Naravno, ako i, mi bismo htjeli svi imati više ekološkog e, uzgoja, odnosno proizvodnja, ali to možemo raditi samo u određenim granicama. Naravno, e, mi ćemo e, također uložiti izmjene i dopune na vaše na ovaj predlog. Vi ste rekli već da ćete ih uložiti dosta i mislimo da u članku 20. također se trebaju dopuniti odredbe. Sadašnja situacija nije dobra za e, ovaj sektor i ja ću stoga uložiti određene amandmane za koje smatram da su bitni, ali se u većini vaših prijedloga slažem sa vama. E, veličina e, krda nema nikakve veze sa ozelenjavanjem uzgoja. S tim se slažem i te se stvari ne smiju miješati. Ja, danke, Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja želim upozoriti na vrijeme, gotovo dva sata već vodimo zanimljivu raspravu o poljoprivredi Brazila, ali bez konkretne e, pobude, a vrijeme koje imamo sada ovdje, to je 40 minuta i nekako mi se čini da to jedno uz drugo ne ide. E, no, želim se osvrnuti na jednu temu, a to je granična vrijednost ta granična vrijednost u Italiji već vrijedi tri godine, a s tim ima velikih e, problema jer kada je riječ o onečišćenju, a to je rekao i izvjestitelj, e, dolazim iz zemlje gdje se intenzivno uzgaja voće i sve više ekoloških objekata moraju odustati od e, toga zato što nisu u stanju proizvoditi u okviru te granične vrijednosti, a njihovi e, susjedi to ne mogu ukinuti. Mislim da u tom smislu moramo jednostavno prikupiti iskustva iz Italije i vidjeti kako stvari stoje s ovim e, prijedlogom komisije. Hvala lijepa. Gospodine Hosner, bilo je zaista zanimljivo ovo što ste vi rekli. U Bugarskoj e, ekološka proizvodnja je u drugačoj situaciji. Parlament bi trebao biti proaktivan. U amandmanu 1.9.1 se govori o certificiranju e, ekoloških proizvoda i tu se spominje procjena rizika kako bismo održali ekološku proizvodnju. E, svi proizvođači e, moraju se držati e, načela kako bi se mogla zajamčiti kvaliteta ekoloških proizvoda i to je nešto čega se ne smijemo odreći. Zatim predlog 325 kaže da ćemo kasnije utvrditi kriterije. Možete li mi gospodina Hojsang dati više informacije o tome kada će E, se to definirati. Zatim, e, skupno certificiranje će smanjiti administrativne e, prepreke, ali na koji način će se to obavljati? Ekološka proizvodnja u mojoj zemlji je takva da su proizvođači zaista zabrinute i boji se da će skupno certificiranje dovesti do manje E, manje razine kontrola i samim tim manje kvalitetnih proizvoda. I također što je e, kolegica rekla maločas vezano uz različite vrste voća i povrća kao i sjemena. Vrste su jako bitne jer e, određene vrste voća ili povrća mogu biti prisutne u određenim regijama i tu trebamo raditi na ohrabrivanju e, lokalne proizvodnje koja se temelji na inovacijama. Ja ću također dati svoje amandmane kasnije. Gospodin Takula. Hvala. Najprije se želim zahvaliti kolegi Hauslingu kao novi stari član. Ja vam se pridružujem nakon što je kolega Oli Ren e, se povukao iz parlamenta. Slažem se da nemamo dovoljno vremena za razgovor o ovom pitanju. Ovdje je glavno pitanje e, vezano uz osnivanje e, Europske agencije te ću stoga i početi s tim pitanjem. Kao zakonodavci mi znamo da nam je potrebno manje, ali bolje zakonodavstvo. E, Europska agencija neće ništa novo uvesti. Mi već imamo previše birokracije. A procjena rizika je nešto što mi zaista cijenimo u Finskoj, ali mislimo da je besmisleno imati više kontrola godišnje. Moramo vjerovati e, poljoprivrednicima e, i e, smatramo da je dovoljno vršiti kontrole koje se temelje na riziku. Tako ćemo imati manje birokracije i naš predlog će biti smisleniji i isto tako ćemo e, koristiti naš novac na dobar način u cilju promicanja ekološke proizvodnje. Želim se dakle još jednom zahvaliti gospodinu Hauslingu. Sve do ko ovaj predlog nismo dobili. Većina ekološke proizvodnje u Velikoj Britaniji je bila dobra, no međutim sada će biti skoro nemoguće proizvoditi ekološke proizvode po ovim pravilima. Ovdje ne postoji nikakva fleksibilnost, ovo je sve e, dosta rizično i ono što me zanima ovdje je sljedeće u e, ekološkoj proizvodnji u Velikoj Britaniji proizvodnja se vrlo dobro nadzire e, stalno se govori da ekološka, ekološki proizvodi su bolji nego drugi i da ne smiju biti kontaminirani nekim drugim e, substancama a e, veoma često se određeni ekološki proizvodi ipak kontaminiraju nekim drugim sastojcima e, ili jednostavno nisu onoliko zdravi e, koliko mi to mislimo. No? Thank you. No? Pan Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill understryka vikten... Okej. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mi smo zadovoljni izvješćem izvjestitelja Hauslinga koji je posvetio veliku pozornost e, utvrđivanju teritorija gdje se vrši ekološka proizvodnja i tu zapravo se naglašava kvaliteta proizvoda. To nam je nešto što je nužno, ali se želimo svrnuti na nešto što smatram bitnim. U izvješću e, izvjestitelj ne govori o socijalnom dumpingu a ekološka proizvodnja u određenim regijama nažalost dovodi do socijalnog dumpinga, radi se o skupim proizvodima, a e, radna snaga se ne plaća dovoljno i mislim da tu postoji problem socijalnog dumpinga kojeg moramo uzeti u obzir u e, izvješću E, masivna e, radna snaga koju se jako slabo plaća je nešto što ne smijemo prihvatiti, a e, izvjestitelj o tome treba govoriti u izvješću, dakle to jesu kvalitetni proizvodi koje trebamo, o kojima trebamo govoriti, ali moramo govoriti i o socijalnom dumpingu. Hvala. Ja ću najprije reći da je zaista bitno razgovarati o ovim pitanjima na odboru. Mi kao članovi ovog odbora na taj način možemo bolje shvatiti što je bitno za druge kolege i tako ćemo moći e, znati na koji način trebamo glasovati o ovom izvješću. Izvjestitelj ide u pravom smjeru u odnosu na predlog komisije, ali mislim da se može još izvješće poboljšati. Na primjer, pitanje možemo li imati ekološku, ekološki uzgoj goveda u budućnosti ili ekološku proizvodnju mlijeka na mješovitim gospodarstvima. U Švedskoj smo vidjeli da postoji rizik miješanja konvencionalnog i ekološkog uzgoja, ali to je ipak nešto što moramo omogućiti jer inače nećemo moći napredovati. Što se tiče Europske agencije, kao što je rekao kolega iz Finske, smatramo da će to dodati administrativne prepreke i smatramo da, je, da to nije nužno osnovati. Um, uh, kolega Flanagan ima riječ. Hvala. E, prije svega želim čestitati izvjestitelju a slažem se i s koji kaže da nam treba više vremena kako bismo uložili amandmane na ovu temu i da je to napravimo detaljnije. A za one među vama e, koji žele dulje razgovarati, postoji li mogućnost da nekada počnemo sastanke na vrijeme? Ponekada dođem tu i pita se, pa dobro, ljudi se vrte naokolo, pola sata nakon početka sastanka. E, uloga predsjedatelja je zaista nezahvalna jer pokušava e, jednostavno kao da djecu djecu jednostavno natjeraj da se sjednu. Ja sam radio u školi i znam da je direktor zatvarao vrata pet minuta prije početka nastave i uvjeravam vas da su svi stizali na vrijeme. Hvala lijepa. E, primam vaš savjet. A sada ćemo još saslušati Dominik Panja, predstavnicu komisije. Hvala. E, hvala naročito gospodinu Hoislingu na e, i prijedlogu izvješća kojeg smo čekali s nestrpljenjem. Par riječi o razlozima iz kojih je komisija načinila ovaj prijedlog. Kao što znate, rast u sektoru ekološke poljoprivrede je jako važan, otprilike 9% godišnje. Radi se drugim riječima o sektoru koji je iz malog sektora e, poslao jedan e, važan sektor a ekološki proizvodi se sve više konzumiraju. Drugo, taj je značajan rast u osnovi rezultat uvoza, a ne proizvodnje ekološke, povećanje ekološke poljoprivrede u Europskoj uniji. Iz tog razloga moramo omogućiti i olakšati da novi dionici dođu na tržište u tom sektoru koji sada uveliko raste. Isto tako postoji problem nadzora. Revizorski sud je uočio nepravilnosti i iako neću sada govoriti o tome puno, time se treba pozabaviti. Četvrto, ovakav sustav koji sada imamo e, ne stavlja europske proizvođače na istu razinu koju imaju proizvođači ko iz trećih zemalja. Mi želimo da proizvođači trećih zemalja udovoljavaju istim normama kojima trebaju udovoljavati proizvodi koji se e, proizvode u Europi nadodajem da europski potrošač nije obvezan kupiti ekološki proizvod. Oni to ipak čine jer imaju povjerenja u ekološki label i sigurni su da nema mnogih štetnih tvari u tom proizvodu, naročito da nema pesticida. Dakle, e, to su sve razlozi iz kojih je komisija načinila taj prijedlog. Među ključnim prijedlozima govori se o e, ostacima, reziduima pesticida i e, drugih rezidua. Razlog iz koje to e, kažemo jest taj da čak i ako imamo jedan sustav sljedivosti, ponekada ipak neke zabranjene tvari se pojave i to uzbrkos tome što proizvođači poštuju pravila. Smatramo da u tom slučaju takve fenomene treba tretirati na isti način u Europskoj uniji. To sada nije slučaj. Još jednom, europski potrošači zaista bi morali imati povjerenja u ekološki label. Što se diče e, samog odbora za poljoprivredu, vidim da više nemam vremena, jednostavno ću vam zato reći da vam stojimo na raspolaganju kako bismo s vama raspravljali o tome moj e, povjerenik, dakle resorni je povjerenik, od samog stupanja na dužnost rekao da želi raditi na ovom prijedlogu i to u konstruktivnom dijalogu s drugim europskim ustanovama kako bi se omogućila maksimalna fleksibilnost i razvoj tog sektora. Hvala lijepa i sada za kraj ćemo e, još moći čuti kolegu Hojslinga. 11. E, lipnja ističe rok za ulaganje amandmana, a onda ćemo imati jednu raspravu na kojem ćemo raspravljati o tim amandmanima. Kolega Hojsling, možete li nam nešto reći o raznolikosti našeg rada? Možda da nam date možda konkretnije informacije na kalendaru. Dakle, kratko gospodin Hojslik, a nakon toga idemo u, kvat, u 4Q2 e, na zajednički sastanak s odborom ENVI. A za e, u četvrtak ćemo glasati. Sutra imamo slobodan dan naš odbor. E, hvala vam lijepa na konstruktivnim prijedlozima. Mislim da je nužno da još uvijek, da, vodimo još jednu raspravu s obzirom na ovdje izražene kritike kada govorimo o ekološkim gospodarstvima i njihovoj budućnosti. No također želimo jasno reći da prije ljetne stanke da dakle prije ljetne stanke imamo zajedničko stavište ovog odbora za poljoprivredu, a puno toga što je ovdje rečeno je od velikog interesa pitanje mješovitih gospodarstava. Mislim e, da je to već rečeno u prijedlogu, time se bavim dulje vrijeme i svjestan sam da postoji velika potreba za raspravom u državama članicama kako bismo došli do kompromisa. Imamo i kulturne razlike u brojnim zemljama, na primjer u Njemačkoj i Austriji ta podjela uopće nije nikakva tema, a u drugim zemljama to je otprilike 40% gospodarstava, pa moramo doista pronaći konstruktivan način kako ne bismo nikoga izgubili na putu prema ekološkoj proizvodnji, jer cilj je da na kraju imamo više ekoloških gospodarstava a ne manje. I stoga samo kratki komentar za komisiju vezano uz granične vrijednosti. E, prema istraživanju njemački e, potrošači ne žele nikakve rezidua, međutim da ste pitali za komercijalne proizvode dobili biste isti odgovor. E, potrošači to ne žele ni kod komercijalnih ni kod ekoloških proizvoda. Uglavnom važna je dakle sigurnost za potrošača i to je nešto o čemu moramo razgovarati, no vjerujem da ćemo na kraju doći do rješenja. No još jednom želim jasno reći, veće opterećenje za ekološki sektor to ne možemo imati. Želimo vi, pridobiti više e, ekoloških gospodarstava, a ne želimo ih prestrašiti. To nam mora biti zajednički cilj. czwartek głosowanie o dziewiątej prosimy przynieść karty potem mamy spotkanie Evo, vidimo se u četvrtak u 9 sati. Donesite kartice, e, glasačke kartice, a nakon toga ćemo razgovarati s povjerenikom. A sada idemo na, e, u dvoranu 4Q2. Hvala svima i oprostite što smo imali ograničeno vrijeme.